Good morning, everyone. Let's start our meeting. Um, first of all, uh, the agenda for today's meeting. If no one has uh, any objection, then it is approved. Počinjemo s usvajanjem dnevnog reda. Ako se niko ne protivi, možemo konstatirati da je dnevni red usvojen. Dozvolite da vas pozdravim na ovom zajedničkom sastanku odbora Econi i Envi. vezano uz treći predmet e, taksonomija e, vode se pregovori vezano uz mjerila i objave i prvi sastanak e, izvjestitelja u Sjeniju i o ovom predmetu održao se prošli tjedan u Strasburu i jako mi je drago što imam prilike vidjeti ovu intenzivnu suradnju između izvjestitelja i izvjestitelja u Sjeni, zahvaljujući kojima ćemo imati snažno stajalište Europskog parlamenta vezano uz ovu vrlo važnu temu. Molim vas imajte na umu da imamo na raspolaganju sat vremena za ovaj sastanak. Zato što nas čeka glasovanje u Enviju odmah nakon rasprave. Nadam se da ćemo uspjeti završiti sa sastankom 10 do 10. Bez daljeg odlaganja želim dati riječ su izvjestiteljima. Svaki ima šest minuta na raspolaganju. Krećem s gospođom Pijeti Kajnen. Ona je izvjestiteljica za Envi. Malo je e, zbunjujuće s obzirom na to da imamo ovdje vas oboje, ali u svakom slučaju gospođa Pijeti Kajnen je prva koja ima riječ. Hvala lijepa. Kao prvo, želim zahvaliti Basu Eckhoutu, su izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni kao i svim e, članovima odbora koji su dali svoj doprinos ne samo vezano uz ovo izvješće, već isto tako vezano uz prijedna izvješća vezano uz mjerila, e, vlastitu inicijativu i pitanje objava. Želim reći o čemu se ovdje radi. Radi se zapravo o jednom većem paketu mjera koji se tiču održivog financiranja. Kako pokazatelji održivosti i dosljednost u financiranju mogu biti uvedeni u izvješćivanje. Također se radi o dubinskoj provjeri u drugim dijelovima zakonodavstva ono što je najvažnije je zapravo sama srž ovoga jer inače e, ćemo slati zbunjujuće poruke i različite zahtjeve različitim gospodarskim granama i različitim sektorima vezano uz investicije. Ono oko čega smo se uspjeli dogovoriti, odnosno oko čega su se uspjeli dogovoriti klubovi zastupnika e, i u Enviju i u Ekovu, jest održiva dubinska analiza i održiva e, dosljednost, odnosno koherentnost između izvješća. Želim to odmah reći na početku zato što je to ono što objašnjava e, koja je zapravo tematska podloga onoga što se spominje u ovom izvješću. Pitanje jest E, promjena područja primjene na sve sudionike u financiranju umjesto definiranja samo specifičnih i to je glavna stvar u svim izvješćima jer ako zapravo krenete sa definicijom e, naći ćete se u problemu jer ekonomski gledano možete stvoriti zapravo te izolirane mjehure, također teško je e, definirati e, osnovicu, a isto tako e, kad govorite o učinku na klimu, onda primjerice imate najveći učinak iz sektora kao što su primjerice građevinarstvo i slični sektori, a s druge strane morate onda paziti da e, se ne dogodi da beton bude u popisu materijala koji se smatraju e, povoljnima za zaštitu okoliša i morate se fokusirati samo na zelena ulaganja. Učinak različitih e, gospodarskih djelatnosti na okoliš gledano sa svih važnih okolišnih aspekata je bitan. Prvo, potrošnja resursa, učinak na bioraznolikost, i korištenje zemljišta, emisije i naravno učinak na uporabu vode i klimatske promjene. Zatim pitanje koje se tiče onoga što bismo zvali informiranje i računovodstvo u zaštiti okoliša gdje zapravo možda imate malo veću slobodu e, nego e, tržištima u smislu e, definiranja preobrazbi kompanija unutar sektora. Još jedna važna stvar koja proizlazi iz ovog načina razmišljanja u izvješću jest uključivanje svih sudionika na financijskom tržištu, ne samo onih koji imaju učinak na zaštitu okoliša, već e, svih. Dakle, i kreditne institucije su uključene i to je pitanje o kojem se raspravljalo u sva tri izvješća. E, samo da objasnim zašto ne samo klima, kao što je bilo spomenuto u inicijalnom prijedlogu. Bioenergija je primjerice jako dobar i održiv odabir, ali s druge strane tu imate palminu ulje. Tako da ako samo gledate učinak na zaštitu okoliša, mislili biste da je to dobra investicija, ali ako pogledate globalni učinak na ostale oblike e, okolišta i okolišne aspekte kao što je na primjer bioraznolikost, drživo iskorištavanje šuma i slično možete zapravo završiti sa potpuno negativnim učinkom zatim pokazatelji e, socijalnog e, upravljanja. U cijelom predmetu e, zapravo provodimo tu ideju, ali naravno to je nešto što treba odlučiti na političkoj razini. Ova, ovaj propis zapravo je prvenstveno usmjeren na države članice i one ga trebaju provoditi. Međutim, uvedena je još jedna promjena, a to je da treba biti e, snažni nadzor na razini Europske unije. I zapravo otuda dolazi to razmišljanje da bi trebalo snažiti ulogu ESE. E, dati joj je primjerice možda nekakve ovlasti intervencije i nadzora zato što mora zapravo kao prvo djelovati u nekim drugim područjima jer znamo da učinak na okoliš se vidi u različitim segmentima, a s druge strane mora se osigurati i eh, jednaka pravila za sve na području jedinstvenog tržišta. Sve u svemu, kao što znate, ključne ideje taksonomije su sljedeće. Tu definiramo temelje pokazatelja, dakle koji su učinci na okoliš koji treba uzeti u obzir. Nekoliko je promjena tu uneseno, ništa pretjerano drastično e, kada pogledate globalno sadržaj, ali primjerice kad govorimo o bioraznolikosti važno je provjeriti odnose s postojećim zakonskim propisima. Spomenula sam LULUCF, cf dakle korištenje prenamjenu zemljišta kao jedan od primjera dakle vidjeti što to postoji u smislu uvjeta u zakonodavstvu koje je to definira zato što se radi o temama o kojima se itekako raspravljalo. Tako da sve to treba uzeti u obzir kada se e, provodi e, ovaj uredba. Evo to su načelno pitanja. Imamo niz prilično dobrih amandmana i kao što je gospođa predsjedateljica spomenula, upravo radimo na iznalaženju kompromisa u sklopu pregovaračkog procesa i nekoliko rješenja trenutačno iznijeto kao prijedlog. Hvala. Sada gospodin Bas Thank you, Madam Chair. Hvala gospođo predsjedateljice. Govorit ću kratko zato što je gospođa pieti Kajnen, su izvjestiteljica, spomenula veći e, broj, odnosno većinu tema o kojima raspravljamo. Želim samo još jednom naglasiti da imamo oko 500 amandmana za ovaj predmet koji je u nadležnosti dva velika odbora. Rekao bih da se stoga radi o dosta skromnom broju amandmana. Znam da postoje predmeti u kojima ima još i više amandmana, tako da mislim da to načelno pokazuje da različiti klubovi zastupnika više manje slijede liniju koju su odabrali su izvjestitelji prilikom izrade izvješća. Naravno, bit će nekih rasprava, kao što je gospođa Pijetikajnjan već rekla. Imali smo prvi sastanak izvjestitelja u Sjeni prošli tjedan u Strasburu i tamo smo imali inicijativu socijalnu razmjenu mišljenja o različitim temama. Mislim da je vrlo jasno u kojim dijelovima trebamo dodatne rasprave. Mislim da su ključna pitanja prvo područje primjene uredbe. Sasvim jasno izvjestitelji e, ističu vrlo važnu stvar, a to je da ako definiramo što je održivo, onda morate definirati što nije održivo. To je rasprava koju imamo i sa izvjestiteljima u sjeni. Mislimo da postoji dosta snažna potpora za to pitanje. Naravno, postavlja se pitanje kako to točno formulirati. Zatim, veliki dio amandmana tiče se proširivanja taksonomije i na socijalnu dimenziju što u načelu ima potporu, ali tu se naravno javlja vrlo važno pitanje do koje razine i koliko daleko ići. To je nešto što će nam e, također donijeti neke dodatne rasprave pričekajmo pa ćemo vidjeti kakav će biti ishod i naravno važno je povezati taj predmet sa ostalim postojećim predmetima o kojima razgovaramo u sklopu održivih financija, to ste vi e, zapravo spomenuli predsjedateljice, ne želimo ići dva puta po istom poslu i želimo biti sigurni da je ovaj propis u skladu sa svima ostalima koji se tiču održivog financiranja. Dakle, to su osnovne teme za raspravu. Što se tiče ostaloga, čini nam se da u e, najvećem broju pitanja možemo pronaći dobre kompromise. Nadamo se E, plodonosnoj raspravi kako bismo bili spremni za glasovanje, a kao parlamenta bit ćemo spremni prije nego što budu na redu izbori. Hvala obama na ovom izlaganju. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Bo, gospođa Bona prva na popisu. Hvala vam. Najprije bih zahvalila izvjestiteljima Sirpi Pjetikajnen i Basu Ajkautu što su istaknuli važnost ovog predmeta i što su vrlo detaljno analizirali amandmane. E, zbog svega toga danas možemo biti vrlo kratki i brzo se dogovoriti. Sigurna sam da ćemo prije glasanja u odboru, koje je predviđeno za 20. veljača, e, pripremiti e, dobar dokument koji će ostvariti većinu na glasanju u cijelom parlamentu. No, mislim da ipak moramo biti ambiciozni. E, između nacrta izvješća i amandmana koje smo dobili, mislim da imamo sve potrebne sastojke da to i pripremimo stvarno dobro. Socijalisti naravno žele poduprijeti stvaranje ovakvog modela i smatram da je ovaj instrument ključan smatramo da treba olakšati dotok financijskih injekcija projektima koji su okolišno održivi koji će nam pomoći u borbi protiv klimatskih promjena kao što su napomenuli kolege, ali koji će nam i omogućiti održivi rast i održivo korištenje resursa. Parlament ne kreće od nule s ovim izvještajem i može definirati svoj stav na temelju onoga što smo već usvojili o rezoluciji o održivom financiranju te nedavno mm, usvajanjem uredbi koje se odnose na objave i mjerila. Htjela bih se osvrnuti na nekoliko točaka koje sam iznijela u amandmanima. Ako želimo uložiti velike napore, smatram da moramo biti uključivi. U tom smislu, kad govorimo o učincima na održivost, moramo voditi računa o svim gospodarskim djelatnostima koje mogu biti predmet ulaganja i financiranja. Ovdje nije riječ o tome Zapravo ovdje je riječ o tome da pružamo točne informacije o stupnju održivosti pojedinih djelatnosti kako bismo ulagačima eh, omogućili da donesu odluke na temelju informacija te omogućili samim gospodarskim aktivnostima da napreduju i što se tiče razine održivosti. Ako to želimo ostvariti, moramo imati e, indikatore, to je ključno. To je već rekao izvjestitelj. E, neki indikatori već postoje na financijskom tržištu, ali bi ih trebali malo doraditi kako bi se mogli koristiti e, na jednak način u cijeloj Europskoj uniji. Indikatori moraju biti pripremljeni kroz e, delegirane akte ove uredbe. U e, skupinama stručnjaka koje su osnovane u komisiji se već radi na tome, a mi želimo konzultirati i predstavnike proizvodnog sektora zato što ih želimo od samog početka uključiti u promjene sektora koje se neće moći dogoditi bez njihova puna sudjelovanja. Ako želimo proširiti područje primjene na sve gospodarske eh, djelatnosti, baš i zbog toga moramo s njima razgovarati i o specifičnostima različitih sektora, ali i o eh, vijeku trajanja proizvodnom eh, određenog proizvoda te o cijelom lancu proizvodnje. Zatim za naš klub jako važno da već u ovoj e, uredbi razmatramo tri e, razine održivosti, dakle okolišna, ekonomska i društvena. I zbog toga želimo predložiti još jedan novi cilj, a to s, koji će se odnositi na gospodarske djelatnosti u e, socijalnom sektoru. Dakle, mora se voditi računa o zaštiti okoliša te o našem društvu. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospođa Vjernik? Dragi izvjestitelji, dragi kolege. Znam što želite i u načelu se s vama slažem. U idealnom svijetu svi investitori imali bi pristup svim informacijama. No, moramo biti realistični. Znam da rasprava o klimatskim promjenama jest emotivna rasprava, ali zato smo mi ovdje ne da budemo emocionalni, već da budemo smireni, realistični i da budemo čvrsti u definiranju budućeg puta. Ja smatram da je prijedlog komisije uravnotežen. Ne samo da definira pravila, već isto tako tržištu daje adekvatne instrumente za prelazno razdoblje prema održivoj budućnosti. Razumije mišljenje kolega i možemo o tome razgovarati, ali tako dugo dok projekt ostane realističan. Što se tiče taksonomije, vidim dodanu vrijednost u tome da se ponudi sličan okvir e, za definiranje toga što znači neodrživost, ali nisam uvjerena da dubinska analiza i objave e, o razini održivosti ili neodrživosti za svaki financijski projekt predstavlja nešto što je razmjerno ili poželjno u ovom trenutku. Konkretnim formulacijama kažem snažno da, ali ne srazmjerno prekomjernom administrativnom opterećenju kažem snažno ne. Ja snažno podržavam pristup životnog ciklusa i podržavam i pozdravljam to što mnogi od vas misle isto. Hvala. Hvala gospođ Vjernik. Gospodin Papadimulis. Hvala lijepa. Kao prvo, Želim zahvaliti su izvjestiteljima, gospođi Pijeti Kajnen i gospodinu Ekautu. Mislim da su odlično obavili posao. svakako postoje razlike u njihovom pristupu, ali nastoje surađivati i pronaći konsenzus vezano uz ovo vrlo važno pitanje. mi zaista trebamo ambiciozan europski okvir. Mislim da je uloga Europskog parlamenta koji predstavlja narod ne da oslabljuje, već da osnažuje sve pozitivne, sve dobre elemente inicijalnog prijedloga komisije. U tom duhu podastro sam amandmane u ime Europske ljevice koja zapravo želi osnažiti socijalne aspekte i aspekte koji se tiču zaštite okoliša. Želimo produbiti mehanizme koji jamče e, rezultate koji se mogu kvantificirati, koji jamče transparentnost i pravičnu raspodjelu investicija. Kompromisni prijedlozi koji su podastrti, e, rekao bih, uglavnom idu u pravom smjeru. Tako barem ja mislim. I trebali bismo kroz amandmane pokazati odlučni pristup, pristup koji bi Europski parlament trebao slijediti u ime građana koji su nas birali. Ako pogledate Eurobarometar, vrlo velika većina građana želi snažnije politike koje su usmjerene na održivi razvoj i na smanjivanje negativnog učinka klimatskih promjena. To je nešto što eh, je na horizontalnoj političkoj osnovi i tiče se svih sektora. Želio bih stoga neke dimenzije osnažiti. Kao prvo, moramo e, spominjati i negativna iskustva, ne samo pozitivne prakse. E, čitav niz problema u prošlosti proizašao je iz toga što smo novcem poreznih obveznika Europske unije financirali pogrešne projekte. Stoga bismo u ovoj fazi trebali osnažiti kriterije održivosti i taksonomiju. Definiranje kriterija za održiva ulaganja u načelu nešto je što bi trebalo uzeti u obzir i ciljeve smanjivanja nejednakosti, e, marginalizacije u društvu i isključivanja iz društva. Amandman 496 koji sam podastrao jest e, amandman za koji želim da ga proučite s jednog odvorenijeg stajališta. Također, imajući na umu povelju temeljnih prava i načela Ujedinjenih naroda, mislim da trebamo amandmane koje su podastrli ljevica, socijalisti i zeleni a idu većinom u istom smjeru e, sagledati u tom kontekstu. Znam da je gospođa Pjeti prilično otvorena za takve prijedloge prijedloge koji snaže, a ne slabe e, osnovne smjernice samoga predmeta. Želio bih da se napravi još korak dva dalje u tom smjeru. Ja se nadam da će nam konačna rasprava, isto tako i glasovanje, omogućiti da postignemo jedan obuhvatni konsenzus te da ćemo osnažiti, a ne oslabiti prijedlog komisije. Hvala. Kolege, tko se sada želi javiti za riječ? Gospođa Beres. Um, imamo spontano javljanje za riječ. Hvala. Da, mislim da je dobro što možemo čuti malo i druge koji nisu izvjestitelji u cijeni u ovoj vrlo važnoj raspravi. Naravno, malo mi je žao što već sada imam osjećaj e, da postoji razlog zbog kojih je taksonomija odvojena od ostalih aspekata e, koji se tiču e, pokazatelja i objava. Ali drago mi je što nam zapravo prijedlozi su suizvjestitelji omogućuju da ipak odemo korak dalje od prijedloga komisije, omogućuju da se usredotočimo na pitanja kružnog gospodarstva i pitanja izbjegavanja bacanja hrane, očuvanja i zadržavanja bioraznolikosti. To su sve ključne teme. E, posebice tu mislim na pomorski fond. U našem je interesu da Europska unija što prije moguće dobije potrebni arsenal instrumenata koji će izbjeći ono što nazivamo greenwashingom i da dođemo u situaciju gdje imamo privatni sektor koji je u stanju razvijati vlastite strategije, a ne samo da slijedi ono što želi grupa stručnjaka na visokoj razini. Ova taksonomija zaista je kičma strategije financiranja, održivog financiranja. Otvara se rasprava o tome e, što treba uključiti, a što ne. I to je rasprava koju su i vodili stručnjaci na visokoj razini, a to je uključivanja kriterija upravljanja i e, socijalnih kriterija. Molim vas, promotrite što se događa na terenu i budite realni. Znam da je pokret žutih prsluka u Francuskoj otvorio čitav niz tema, ali ono što je stvarno dodatno zapravo e, dolilo ulje na vatru jest zapravo oporezivanje kablova. A znamo da oporezivanje koje bi zapravo trebalo ići e, ruku pod ruku s taksonomijom, a to je oporezivanje zapravo ide u istom smjeru. Ako ne uzmemo u obzir e, socijalne faktore, e, padamo i gubimo mogućnost da stavimo u prvi plan okolišne kriterije koje želimo staviti u prvi plan. Ne radi se o tome da sam ja socijalistkinja i demokratkinja pa neprestano iznova govorim o socijalnim kriterijima. Ne, ovdje se zaista radi o stvarnom pitanju zaštite okoliša. Ako zaista želimo ozbiljno raspravljati o tim pitanjima, eh, imajmo to na umu. Evo daću vam jedan primjer izvan taksonomije koji je prilično riječit. Svi Znamo, iako neki ne vole da se o tome govore, ali znamo da je jedan od najefikasnijih načina e, pomoći održivom razvoju imati porez na ugljik, ali ako pokušate u to ugurati socijalnu prilagodbu, vidite da to jednostavno nije moguće. I stoga molim izvjestitelje, su izvjestitelje da budu oprezni, jer prednost taksonomije jest u tome što zapravo ne koristite porezne instrumente koji su zapravo teški za korištenje zbog razloga koje sam upravo spomenuta već koristite drugi aspekt, a to je aspekt e, koji vas usmjerava prema investicijama, dakle stavljanje naglaska na investicije i meni se čini da kad govorimo o investicijama da taj e, e, spoj e, okoliša i socijalnih aspekata zaista može omogućiti da se na terenu zaista napravi ono što je zapravo inicijalni, bio inicijalni cilj da se osnaži prijedlog komisije. Često mi ljudi znaju reći nemojte odugovlačiti, nemamo vremena i tako dalje, ali mislim da ovo treba odraditi kako treba. Uh, Hvala. Još netko? Ako ne, onda ću pozvati predstavnika komisije, gospodina Spolča, da e, uzme riječ. Hvala vam. Komisija pozdravlja napore Europskog parlamenta da se brzo dovrši ovaj vrlo važan predmet i hvala izvjestiteljima na napornom radu. E, primili smo na znanje predložene amandmane te ambiciju Europskog parlamenta. Također vjerujemo da um, sami amandmani idu u pravom smjeru, no htjeli bismo reći dvije stvari. Prvo što se tiče smeđe taksonomije, to znači da bi održivo financiranje trebalo podržati e, tranziciju u ekonomiji od mjesta gdje se sada nalazimo do točke gdje bismo željeli doći. Um, ako zastupnici i dalje budu inzistirali na ovome što se tiče smeđe taksonomije, moram vam reći da morate biti vrlo oprezni prilikom analize posljedica e, ovakvih postupaka sa smeđom e, taksonomijom na sektor i na situaciju građana koji rade u tom sektoru. Stoga mi smatramo da je ipak bolje držati se našeg pristupa koji e, e, ipak vodi računa o tome. Drugo, e, tehnička radna skupina radi na tehničkim kriterijima pregleda. grupa funkcionira dobro, no ovo je zadatak vrlo izazovan. I sad ako bismo morali raditi i na smeđoj taksonomiji, to bi samo zakompliciralo dokompliciralo stvari. Što se tiče socijalne dimenzije, primili smo na znanje brojne e, amandmane te želju da želite uvesti dodatne socijalne e, ciljeve. Naravno, mi također želimo raditi na pozitivnim socijalnim e, ciljevima. Znate da je socijalna održivost pokrivena u velikoj mjeri. Dali smo i prijedlog kojim se pokriva e, socijalna održivost. Isto tako smo uveli zaštitne mjere, no u ovom trenutku smatramo da nije potrebno dodavati dodatne ciljeve kad je riječ o održivom financiranju u uredbi o e, taksonomiji i ne smatramo da bi to donijelo konkretne rezultate. Zatim uveli smo i članak 13 koji e, govori o dodatnim socijalnim zaštitnim mjerama prilikom razvoja taksonomije o okolišnim ciljevima. Isto tako primili smo na znanje e, amandmane kojima se žele uspostaviti e, te mjere. U vijeću smo također o tome razgovarali, rasprava ide u istom smjeru, tako da je vijeće otvoreno za raspravu o tome kako osnažiti te zaštitne mjere. Veselimo se sljedećim fazama i hvala vam svima na napornom radu. Hvala, a sada riječ ponovno imaju izvjestitelji, gospodin Ajkaut, izvolite. Hvala vam. Ova je rasprava ponovno pokazala da znamo koje su nam e, teme za raspravu i detaljno ćemo e, ponovno pregledati socijalnu dimenziju zato što želimo ostvariti kompromis. Cilj e, izvjestitelja jest da ostvarimo veliku podršku u parlamentu kako bismo imali snažan pregovarački stav sa, kad budemo u pregovorima sa vijećem. Razmotrit ćemo i ovo što se tiče taksonomije, vidjeti na koji način ostvariti E, kompromis. Što se tiče područja primjena, želim samo reagirati na ovo što smo čuli iz komisije. Rekli su da bi se neke od, neki od prijedloga mogli dotaknuti likvidnosti. No, želim reći, mi želimo spriječiti da ulagači e, dugoročno e, zaglave sa imovinom Bojim se da ako mi ne napravimo ovo što planiramo, tek ćemo tada stvoriti probleme ulagačima. Mi smatramo da ulagači kada mm, zaglave sa takvom imovinom, e, Dakle, da se ne brinu samo o kratkoročnoj, već i o dugoročnoj likvidnosti. To mi moramo osigurati. I, i mislim da možemo ostvariti kompromis e, na tu temu kako bismo pomogli financijskom sektoru da se pripremi e, za budućnost, ne samo za sutra, već e, dakle, da dugoročno budu pripremljeni. Hvala vama sada su izvjestiteljica. Hvala svima na komentarima, hvala i komisiji na konstruktivnim e, komentarima te na suradnji u cijelom procesu. Mislim da je to smjer u kojem i mi idemo. umjesto da se stvara taksonomija, smeđa taksonomija ili crna, možda bismo trebali e, se više koncentrirati na konačni rezultat. Što se tiče socijalnih tema, dakle da, to moramo uključiti. Slažem se s ovima što je rekla Pervanš Berez. E, moramo paziti da okolišni zahtjevi postanu prioritet nad eh, socijalnom dimenzijom, tako da tu moramo paziti. Moguće je da još uvijek ne možemo imati socijalnu taksonomiju. Mislim da ćemo se svi moći eh, prilagoditi i ostvariti kompromise. Hvala vam svima na suradnji. Hvala vam svima na dobroj raspravi. Predlažemo glasanje 20. veljače u e, oba odbora, dakle zajedničko glasanje, a e, glasanje na plenarnoj u ožujku. Hvala vam svima i ovime završavamo današnji sastanak. i vidimo se e, s kolegama u drugoj dvorani za e, nastavak.